Dragi kolege i kolegice, molim vas da sjednete. Željeli bismo započeti s našim zajedničkim sastankom. Evo, zaželit ćemo dobrodošlicu kolegama iz odbora Juri. Kao što znate, razmatrat ćemo nacrt izvješća su izvjestitelja o vrlo važnom pitanju, a to je izvješće e, od zemlje do zemlje koje adresira e, ključna pitanja koja se tiču objavljivanja, odnosno povećanja transparentnosti e, o porezu na dobit poduzeća. stoga smo vrlo sretni što možemo započeti raditi, odnosno surađivati sa našim kolegama iz Jurija na ovom e, važnom izvješću. Na e, članku 55 e, pravilnika i e, ne moramo ni napominjati kako smo čvrsto uvjereni u pravnu osnovu ovog dokumenta. Marti, želiš li reći nekoliko riječi? Da, E, mislim da imamo <laughs> kratak sastanak, imamo malo vremena, dakle, tako da eto, trebamo početi. Dakle, prvi izvjestitelj je gospodin Baje. Hvala predsjedniče. Ovo je važan dokument, e, radi se o fiskalnoj transparentnosti, radi se o pravednosti E, imamo poduzeća koja, se, koja uopće ne plaćaju porez i onda od toga pate porezni obveznici. I to za Europu znači ogromne godišnje gubitke. E, trebamo imati veću fiskalnu pravednost e, obavještavanja o, o porezu su zaista ključna za međunarodnu zajednicu. Htio bih pocrtati činjenicu da ova direktiva ide i mnogo dalje. Mislim da transparentnost na fiskalnom području je e, preduvjet za dobro upravljanje. E, to osigura i socijalnu pravednost Eh, ja sam surađivao sa koalicijom Evelin Stegner eh, i bili smo ambiciozni u našem izvještaju. Eh, podcrtavam tri aspekta. Trebamo odrediti skupinu multinacionalnih kompanija koje ne plaćaju porez. Tu radi se o 40 milijuna eura godišnje Komisija predlaže e, e, plafon, od 500 e, tisuća eura. To isključuje devet multinacionalnih kompanija od deset. Mislim da ovaj, ova gornja granica je mnogo previsoka i to neće riješiti fiskalne probleme. Druga stvar, na crnoj listi koju predlaže komisija E, u Ekonu smo uvijek bili za takvu, takav popis. E, smatramo da da je bolje da e, multinacionalne kompanije daju izvještaje za svaku jurisdikciju evropskih zemalja u kojima posluju. Moramo imati također globalnu viziju rada multinacionalnih kompanija. To je mjera koja će omogućiti bolje funkcioniranje jedinstvenog tržišta. E, e, e, podaci koje će davati multinacionalne kompanije će do veće ujednačenosti plaćanja poreza u Europi. A također će se pojednostavniti administrativni postupci. Mislim da će se parlament ujediniti iza ovih prijedloga i mislim da naši e, građani očekuju od nas da poduzmemo mjere, učinkovite mjere na području, e, na fiskalnom području. Hvala. Hvala vam lijepa. A sada e, kolegica Evelin Rekner. Hvala predsjedniče. ja ću ponoviti ovo što je rekao kolega Baje poduzeća imaju i socijalnu odgovornost. Mm, to je e, određeno i e, ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Naravno, poduzeća moraju ostvarivati dobiti, ali moraju e, poštivati i svoje obveze. u prošlosti smo već mnogo toga napravili da bismo imali pravedniji porezni sustav Eh, mm, eh, referiram se i na rade Serđa Koferatija. Eh, dakle, moramo poboljšati sustav obavještavanja o, o dobiti, o plaćenom porezu. 750 milijuna E, e, to je posvema razumljivo, ovo što predlaže komisija. Međutim, kad pogledamo e, evropsko pravo o poduzećima, tu imamo pragove koji su postavljeni već pred puno godina. ova gornja granica mora biti postavljena mnogo niže E, druga razlika koju e, je e, uočilja u našem izvještaju jeste, jesu dodaci informacije o, tome gdje je geografsko sjedište poduzeća kao i informacija o zaposlenicima. Treba precizno odrediti to u izvještajima to je naravno potrebno ako želimo postići naš cilj, cilj e, ove, e, ovog zakonodavstva. E, također se radi o agregiranim podacima poduzeća, kako to predlaže komisija, mora davati izvještaje unutar jedinstvenog tržišta. To je svrsishodno Eh, naročito u svjetlu eh, političkih kretanja i svega onoga što se događa u svijetu. Eh, stoga je jako potrebno, potrebno da se ti, ti podaci podastiru u izvještajima zemlja po zemlja. To je najvažniji dio ovog izvještaja. Mi smo e, naravno zainteresirani za suradnju sa izvjestiteljima u sjeni. Nadamo se da ćemo doći do dobrog e, zajedničkog izvještaja. Hvala Evelin. E, evo, nesumnjivo razgovarat ćemo o tom s izvjestiteljima u sjeni. I evo, ima riječ kolega. Hvala gospođo predsjedateljice. U ime naših kolega želim zahvaliti e, oba dvoma izvjestiteljima na e, izvrsno održanom radu. E, zastupnik Razati me zamolio da prenesem sljedeće. U mojem mišljenju mi smo mi se nalazimo u jednom kompleksnom položaju deset mjeseci nakon što je E, predložena ova izmjena. Mi prvi puta e, osmišljavamo izvješće kao Europski parlament. Mi još uvijek želimo e, odgovoriti javnosti na zahtjeve koji su usmjereni protiv te poreza, izbjegavanja plaćanja poreza, a u isto vrijeme uzimajući u obzir interes europskih tvrtki i očuvanje investicijske klime. Znamo da naše države ne mogu e, biti e, same u tome, ali e, također mi znamo da Europska unija to ne može sama. Zato smo posvećeni međunarodnoj suradnji pod OECD, BEPS, kišobranom. Jedna od aktivnosti BEPS-a je aktivnost 13 koja se tiče izvještavanja od zemlje do zemlje. Ova aktivnost se ogleda u EUDC 4. Ja sam izvjestitelj za Europski parlament. Za to pitanje ovdje trebamo spomenuti da je ovo sporazum EU POECD BEPS za koji smatramo da treba biti teme za e, na, narednu transparentnost koja se tiče pitanja poreza. E, zatim postoje neka malo e, kompleksnija područja. Kao što znamo, komisija je predložila prag od barem 750 milijuna e, konsolidiranog prometa koji će se smatrati kao veliki MND, a što će se morati razmatrati izvješćima zemlje do zemlje. To je prag također pred, koji je predložila OECD i promet ovih e, poduzeća e, predstavlja otprilike 90% svih e, poduzeća, malih i srednjih poduzeća. Odnosno, pardon, multinacionalnih korporacija. Mali i srednja poduzeća ne bi bila obuhvaćena ovim. Mi se tu držimo praga nismo ga željeli spustiti. Kako, dakle, mala i srednja poduzeća ne bi bila pogođena. Mijenjanje ovog e, praga bi kreiralo još jednu e, zapravo petlju, još jednu prazninu u sustavu i e, u suradnji sa odborima za poduzetništvo i ostalima mi smo došli do zapravo došli smo do odluke da nećemo mijenjati taj prag. Komisija također podcrtava sljedeće. Izvješća moraju biti obavljena, moraju se ispuniti očekivanja javnosti da se u isto vrijeme ne naškodi velikim korporacijama, odnosno europskim tvrtkama. I zato se 4 bi više zapravo e, utjecao na sliku koju e, dajemo javnosti. Bitno je objaviti sve e, rezultate, to bi značilo da, e, odnosno sva izvješća, to znači da bi javnost imala e, dakle, pristup svim izvješćima, uzevši u obzir potencijalne negativne učinke koje bi to moglo imati na konkurentnost europskih tvrtki i danjih investicija u EU, nama je teško prihvatiti ovo. A zadnje, no ne najmanje bitno, komisija e, želi da informacije CBSS-a budu prezentirane odvojeno da za svaku državu članicu, a da se trenutno dakle, kreira jedna crna lista koja je e, posebna, odnosno odvojena, i su izvjestitelji bi e, ne radili odvojeno na ovim izvješćima, ovim listama. Dakle, količina informacija bi zapravo ubila konkurentnost naših tvrtki u tom slučaju i bilo bi jako teško poticati danje ulaganje u Europsku uniju. Mi želimo postići, odnosno komisija želi postići e, uravnotežen prijedlog e, izbjegavajući nepotrebnu birokraciju. Što se tiče pozitivnih suspekata, podupirem prijedlog su izvjestitelja o zajedničkom templetu e, CBCS-a. Europska unija još jedan put e, želi e, biti šampion u transparentnosti. Zato želimo reći jasno i glasno je Pepe je za veću transparentnost, ali moramo biti realistični. Ne možemo uvijek se pripremati za sprint kada ostali šeću. Borba protiv utaje poreza, izbjegavanje plaćanja poreza je međunarodno pitanje. To nisu samo naše e, ambicije. Na kraju krajeva tu može, to može naškoditi našim europskim tvrtkama i e, našoj e, gospodarskoj ekonomiji, odnosno socijalnoj ekonomiji. Hvala. Hvala gospodine Balca, da madam Eseben. Da, hvala e, gospođo predsjedateljice. Ja sam izvjestiteljica u Sijeni iz odbora za pravne poslove i kao i moje moji kolege izvjestitelji u Sijeni e, ja se slažem s izvješćem i zahvaljujem izvjestiteljima na dobro poslu. Prvo bih željela naglasiti da e, je nesumnjivo da želimo krenuti putem veće transparentnosti što se tiče e, korporativnog poreza. Važno je, e, kao što je komisija rekla, dakle slažemo se da je važno da se složimo sa prijedlogom komisije. Istina je da zdravo jedinstveno tržište zapravo očekuje tvrtki da plaćaju poreze i zato će objavljivanje informacija e, dati više transparentnosti što se tiče e, plaćanja poreza. Nadalje, mi znamo koji su prioriteti komisije. E, oni idu u sljedećem smjeru. Izvješće od zemlje do zemlje će dopustiti da građani imaju jasniju sliku o porezima koje plaćaju tvrtke. Međutim, ne slažemo se sa sljedećim. Ne slažemo se sa plafonom izvjestitelj. E, predlaže 40 milijuna izvjestitelj, komisija 750 milijuna. To je ogromna razlika. I 750 milijuna što predlaže komisija je možda malo više, to je 90% kupnog prometa svih korporacija. Međutim, mi e, moramo zapravo naći e, nekakav kompromis između ovih dvaju prijedloga. Istina je da Prijedlog komisije ne nameće nikakav dodatan teret, odnosno opterećenje na mala i srednja poduzeća. Tu s time se poštuje e, e, poslovanje tih tvrtki. Mi ne želimo da su neke tvrtke u prednosti, a druge ne. E, I ne želimo dodatna opterećenja. Međutim, unutar izvjestitelji se također e, ne slažu kod toga što bi trebalo se objavljivati prema prijedlogu komisije. E, izvješća bi se trebala objavljivati za svaku zemlju gdje su e, korporacije aktivne, također unutar izvan Europske unije izvjestitelji se slažu s tim, a zatim postoji i pitanje poreznih utočišta. Moramo se složiti oko toga objavljanja e, informacija u tim područjima. Zatim ne slažemo se još oko nekih stvari. E, da li bi pravna osnova trebala biti 50 ili 150? Ili su tu potrebni e, posebni postupci? To mora biti razjašnjeno. Što se tiče prijedloga komisije, mislim da je on razuman, mislim da je dobra početna točka za pregovore, ali potrebni su pregovori potrebno je da se izvjestitelji izvjestitelji sjeni slože oko ovih stvari. Hvala. Hvala lijepo. E, sada izvjestiteljica za EKR, e, gospođa Runan Elga. Ima riječ. Izvolite. Hvala predsjednice. Hvala predsjednice. Izvještaj je vrlo dobro napisan, pokriva E, većinu slabih točaka e, predloga komisije. E, ograničenje na kompanije koje imaju promet veći od 750.000 tisuća eura. Izvještaj je u pravu kad, kad povezuje prag sa definicijom velike kompanije. A o to već postoji u direktivi. Imam nekoliko komentara. E, jedna stvar je stavak šest. Sindikati i zaposlenici multinacionalnih kompanija moraju biti obavješteni o situaciji e, poduzeća, e, o dobiti i o porezu koji je plaćen Mislim da se to preklapa sa informacijama u izvještajima zema, zemlja po zemlja koje, već, e, e, koje su dostupni ne samo zaposlenicima već i javnosti. Mislim da je to nepotrebno. E, možemo se zapitati da li e, a, formulacija amandmana 24 o javnim subvencijama, da li je to dovoljno, treba li to proširiti. E, to bi trebalo recimo uključiti i porezne olakšice. Treće, htjela bih promijeniti uvodne izjave E, inicijativa OECD BEPS je spomenuta u uvodnoj izjaviti. E, inicijativa BEPS nije postigla svoj cilj. U uvodnoj izjavi 5 govori se o odgovornosti poduzeća. E, u engleskom bi trebalo metnuti riječ accountability, a ne responsibility. Treba također spomenuti da te informacije moraju biti e, čitljive e, pomoću e, kompjutera, machine readable. Evo, toliko sam htjela reći. Hvala. Gospodin Kalbe Šambon ima riječ. Hvala lijepa. Ovo je tek e, početak. nadam se da ćemo brzo napredovati. E, mislim da smo vrlo dobro počeli. Naravno, treba još e, riješiti neka pitanja, e, detaljnije pogledati neke formulacije i rješenja. Trebamo jednoglasje o onome što želimo postići. E, želimo naravno postići veću transparentnost i primijeniti BEPS Moramo postići fiskalnu transparentnost i pravednost. Tu govori se o trebamo govoriti o izbjegavanju plaćanja poreza, a ne o utaji. E, to je nešto što dolazi iza e, dokumenta parlamenta o BEPS-u. To su naglasili izvjestitelji u sjeni. To je još jedan, imamo još jedan presedan. E, možemo ići i dalje od onoga što je napravio OECD. Jer time nismo 100% zadovoljni sve se događa vrlo brzo, e, imamo Brexit, imamo predsjednika Trumpa i e, moramo biti e, radikalni u Europi, moramo, moramo biti pametni. S ovime na umu. Naravno, kolega će nastojati riješiti sporna područja i e, postići sporazum. Nadam se da sve ovo neće dovesti do e, lošije situacije što se tiče konkurentnosti naših poduzeća. E, ova gornja granica o 750 milijuna, neki govore o 40 milijuna. Zašto ova cifra? kakva je prednost tako eh, da eh, odstupanja od eh, standarda OECD-a? Zašto ne bismo imali 50-60 milijuna? Koliko će dodatnih multinacionalnih poduzeća biti pokriveno ako to promjenu? moramo naći najprigladniju svotu, najprikladniju cifru. E, Imam e, su izvjestitelji također spominju da ne smijemo previše opterećivati poduzeća administrativnim propisima. Kad govorimo o fiktivnim e, kompanijama ili e, e, deklarirani kapital, onda broj zaposlenika, e, pokazuje to, pokazuje da li je to stvarna kompanija ili fiktivna kompanija i onda materijalna imovina. Mislim da bi to pokazalo o kakvom poduzeću govorimo. Ali ako želimo učiniti previše, to bi moglo postati kontraproduktivno. Slažemo se svi da moramo imati e, jedan jedinstveni standardiziran formular, e, jer je to e, složeno područje, pa ne smijemo imati različite formate. To bi bio još jedan način izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, taj standardizirani formular mi se čini važnim. Imamo e, nekih točaka u kojima e, još ne znamo kakav stav zauzeti. E, svakako moramo biti pragmatični. Kao što sam rekla, e, transparentnost je vrlo važna jer je u pitanju naš kredibilitet. E, postavlja se pitanje komisije. E, koja je korista agregiranih podataka? Za, tu ćemo na izgubiti mnogo informacija. Ne vidim koja je svrha toga. Imamo i drugu rundu pitanja. E, e, imat ćemo drugu rundu pitanja sa e, još dodatnim pitanjima. I na kraju. Mislim da moramo pokriti cijeli svijet. Dakle, to mora biti neko globalno rješenje kad govorimo i e, ako govorimo o objavljivanju i ne objavljenju, to samo dodaje problem. Hvala. Mm. Sada idemo dalje. Nema nikog više ko se javlja za riječ. Za FDD e nema nikoga. Imamo zelene. Excusez-moi. Oh. Gospodin Tasson ili gospodin Durand. Eh, hvala lijepa. Biti ću kratak, Pascal će nastaviti. U prvom redu želim reći da moramo biti svjesni činjenice da eh, je su ovdje mnoge stvari u pitanju. E, porezni škandali od prošle godine pokazuju kako moramo biti ambiciozni. E, moramo imati zakonodavstvo, a ne smijemo imati neambiciozno zakonodavstvo. Parlament mora biti ambiciozan. E, poteškoće naravno leže u vijeću. Želimo o, promijeniti e, pravnu osnovu o, oporezivanja dobiti poduzeća. E, nekoliko ključnih točaka. E, prijedlog da se smanji gorna a, granica, da se ona spusti na 40 milijuna to je od ključne važnosti za našu ambiciju. Tu podupirem izvjestitelja. Ako 750 milijuna izostavlja previše multinacionalnih poduzeća. Oni nisu pokriveni. Zatim imamo još neke stvari koje su važne. predlog prijedlog komisije, kao što je rekao gospodin Kalve, kaže da podaci izvan Europske unije moraju biti agregirani mi se ne slažemo. Oni moraju biti rašlanjeni. To je jasno. E, u suprotnom slučaju nećemo vidjeti e, aktivnosti poduzeća po jurisdikcijama. Komisija daje laki izlaz e, za neka poduzeća. U, nekim jurisdikcijama traži izvještavanje zemlja po zemlja u nekim ne Kao parlament to moramo promijeniti. Moramo e, dozvoliti mnogim poduzećima e, ne smijemo dozvoliti poduzećima da zaobiđu zakonodavstvo. Još jednom bih rekao, kad govorimo o gubitku konkurentnosti, mi samo tražimo od poduzeća da e, daju informacije o bankama. Mislim da to nije gubitak e, konkurentnosti. Mi se potpuno slažimo sa ovim e, izvještajem sa radom koji su izvršili naši kolege, vrlo ozbiljno. Zašto 40 milijuna za to? Jer je to definicija velikih poduzeća prema računovodstvenoj direktivi. Dakle, imamo isti zahtjev. Ne treba objašnjavati razlog moramo ovu transparentnost prenijeti na sva poduzeća. E, sve što je rečeno o račlambi, e, dijelim to mišljenje. E, dvije točke koje su mi važne. Inzistiram na činjenici da smo, smo govorimo o računovodstvenoj transparentnosti. Ne diramo poreznu osnovicu. Dakle, moramo imati transparentnost za dioničare. E, važno je da parlament bude sasvim jasan po tom pitanju i e, na kraju, to nije kritika, već zahtjev. Nisam ništa vidio o sankcijama. E, koji puta je teško dobiti e, informacije ako nemamo jasnih sankcija e, za nedavanje informacija. Mislim da je važno uvesti sankcije. Hvala, gospodine Durand. Nema drugih izvjestitelja u sjeni. E, gospodin Ferber ima riječ. Hvala lijepa. Ja nisam pravnik Mm, ja sam e, član Ekona. Mm. E, e, nadao sam se naučiti nešto od naših pametnih kolega iz Jurija. Imamo inicijativu u BEPS i to smo prenijeli na izvještaj zemlja po zemlja. Imamo izvještaje zemlja po zemlja za banke E, e sada si postavljam sljedeće pitanje. Kako je to pravno izvedivo? Mm, e, poduzeća koja su iznad praga govorit ću kasnije o tome, e, koja nisu dioničarska društva, koje su obiteljska poduzeća ili poduzeća koje vodi samo jedna osoba. E, kao nepravnik želio bih dobiti relevantne informacije od kolega pravnika. E, da li je ovo, je li ovo porezna tema ili je to tema jedinstven unutarnjeg tržišta? E, što je onda s onima koji su izvan unutarnjeg tržišta? u ekonom smo BEPS e, tretirali kao poreznu temu. A, majka svih pitanja jeste što želimo postići. E, želimo li multinacionalna poduzeća e, razapeti na križ ili želimo više pravednosti i otvorenosti na poreznom području. Imamo takse 1, takse 2, imamo uh, uh, panu, imamo kod multinacionalnih kompanija problem ne da su na Bahamama ili u Panami, već uh, da se bave agresivnim poreznim planiranjem, to jest da traže zemlje u kojima plaćaju niže poreze moramo e, imati plaćanje poreza na mjestu ostvarivanja dobiti. I tu moramo biti e, pravedni. E, o tome se ovdje radi. Moramo nekako ograničiti djelovanje onih zemalja koje se bave agresivnim poreznim planiranjem i koje donose e, porezna mišljenja. Moramo razminjivati informacije kako bismo stvari doveli pod kontrolu. Ovo što predlažu izvjestitelji, e, e, rješava li to naše probleme ili sami sebi dajemo pljusku? razapinjemo poduzeća, krivemo ih za e, izbjegavanje plaćanja poreza. E, postavljam si pitanje, e, moramo prvo riješiti pravna pitanja da bismo riješili cijelu situaciju. Hvala lijepa. Pervanš riječ. Hvala lijepa. E, htjela bih e, zahvaliti su izvjestiteljima e, jer su dali vrlo dobra rješenja za ovu inicijativu koja je ključna za sve nas. Malo historijska devijacija. Argumenti koje smo čuli da ne napredujemo u, u, na fiskalnom području u, unutar Europske unije. Govorimo o usklađivanju poreza, o oporezivanju štediša i tako dalje. E, možemo napredovati na tim područjama. E, međutim, ne možemo to uređivati globalno E, imamo naravno razgovore sa mnogim vanjskim partnerima. E, e, sada razmišljamo i u svjetlu Brexita. To nas dovodi u jednu drugačiju situaciju. Mi čak unutar Evropske unije ne možemo napredovati na uređivanju fiskalnog područja. Ne možemo se složiti. Vidimo da, da umjetnost retorike se e, odnosi i na fiskalno područje i na pravno područje. E, to ne ovisi samo o političkoj volji, već i uzimanje u obzir e, percepciju koju o nama imaju naši sugrađani E, izvještaj zemlja po zemlja. Tu vidimo da s jedne strane imamo e, građane koji su sve svjesni da kroz netransparentne mehanizme e, kompanije ne plaćaju porez na mjestu ostvarivanja dobiti, da zato ne postoje nikakve sankcije a vidimo neka poduzeća koja mobiliziraju sve moguće instrumente kako bi se sakrivali i ne plaćali porez. U Francuskoj e, e, imamo e, djelovanje raznih tijela u posljednje vrijeme E, e, Francuska bi mogla odbiti e, izvješća zemlja po zemlja. Priznaje se, međutim, da je cilj transparentnosti, da, to jest informacije zemlja po zemlja, da je to ustavna stvar Mislim da bi e, svaka zemlja morala omogućiti Evropskoj uniji da ide dalje e, i e, napreduje zajednički. Želim pocrtati dvije stvari. Promjena praga. Iznenađujuće je ono što smo postigli. U nizu direktiva E, izgleda da to sada e, na jednom nije prikladno za jedno područje. E, promjena od 750 milijuna na 40 milijuna. Sad smo pokrili onih 9 od 10 poduzeća koje prije nisu bili pokriveni. o kojim brojkama govorimo? Koliko poduzeća jeste pokriveno. Ako želimo potpunu transparentnost, onda je ovaj pristup ispravan. Ne znam da li to, je to porezna stvar ili pravna e, stvar zakon o trgovačkim društvima mislim da podržava naš pristup. Hvala lijepa. Hvala lijepa, vaš. Hvala lijepa. Ja ću se samo dotaknuti dva pitanja i kratko ću se referirati na ovo pitanje pravne osnove. Čuli smo nekoliko pitanja koja se odnose i na područje primjene i na pragove iz našeg prijedloga i također su tu bila pitanja o raščlanjenosti podataka koji bi bili objavljeni, koji će biti objavljeni. Zašto smo se odlučili za ovaj pristup? Pa želi smo se fokusirati na područja koja su najproblematičnija. Pogledamo li prag od 750 milijuna, jasno je da se time usmjeravamo na poduzeća koja imaju i motivaciju i resurse i stručno znanje da provode agresivne porezne mjere. A ako obuhvatimo 6000 manje više poduzeća koja prelaze taj prag, onda bismo otprilike obuhvatili 90% prihoda tih poduzeća. Ako se spustimo na prag od 40 milijuna, na temelju brojki koje su nam ponudili su izvjestitelji, povećali bismo broj poduzeća koji su obuhvaćeni za tri puta. Međutim, imali bismo samo manji nevažan utjecaj na dodatni prihod koji bi bio obuhvaćen, s obzirom da postoji mogućnost da se za 10% poveća obuhvaćenost prihoda na temelju izračuna OECD-a. Dakle, izabrali smo ovaj prag kako bismo bili dosljedni s pristupom na međunarodnoj razini u okviru OECD-a, ali isto tako želimo imati proporcionalni pristup. Drugo pitanje odnosi se na rašlanjenost podataka. Kao što sam rekao, želimo se fokusirati na problematične jurisdikcije izvan Europske unije. To su jurisdikcije koje imaju loše porezno upravljanje i upravo one bi završile na našem popisu ako sada odemo dalje od toga, izlažemo se riziku i zapravo izlažemo riziku europska poduzeća koja bi u odnosu na svoje neeuropske konkurente bila u nepovoljnom položaju jer bi morala objaviti podatke koje njihovi konkurenti izvan Europske unije ne moraju objaviti. I upravo to nije na kraju samo pitanje troškova, već i pitanje informacija koje ne europski konkurenti, kojima ne europski konkurenti mogu pristupiti, dakle imali bi pristup podacima o našim poduzećima. To je eto općeniti pristup koji smo zauzeli i kratko ću se osvrnuti na pitanje pragova. Jedan e, dakle, primjer zašto se naš prijedlog fokusira na poduzeća koja su problematična. Sva poduzeća koja su trenutno predmetom e, istrage tu istragu provodi naš odjel za tržišno natjecanje, proučavamo postoji li ilegalna državna potpora i u smislu poreznih e, dogovora unutar Europske unije. To je sve obuhvaćeno ovim navedenim e, pragom koje smo mi naveli u tekstu. I da se vratim na pitanje pravne osnove. Postoji suglasnost Europskog parlamenta i komisije kada je riječ o toj pravnoj osnovi i zapravo e, slažem se sa mišljenjem pravne službe Europskog parlamenta o kojem se glasalo u siječnju u odboru za pravna pitanja i dakle u potpunosti smo na istoj strani. Međutim, upozoravam vas eh, kada je riječ o uvođenju amandmana u tekst kojima bi se mogla pružiti potpora onima koji smatraju da nismo izabrali dobru pravnu osnovu. Mi Ustrajemo na tome da je svrha našeg prijedloga osigurati transparentnost i odgovornost poduzeća koja su obuhvaćena, a ne provoditi porezno zakonodavstvo europsko ili nacionalno na loš način. I zapravo mogu spomenuti referencu na harmonizirani pristup i implementaciju poreznih sustava u prvom amandmanu. Dakle, to je jedan amandman koji izvjestitelji možda trebaju preispitati u tom kontekstu. Osim toga, gospođo predsjedateljice, želim zahvaliti izvjestiteljima na njihovom radu i mi se doista radujemo suradnji sa Europskim parlamentom. Intenzivno smo radili s vijećem. Mislim da smo imali oko devet sastanaka radnih skupina i također tehničke rasprave su uglavnom dovršene i zato se sada radujemo surađivati sa Europskim parlamentom. Hvala. Mislim da nam je ostalo još pet minuta za komentare izvjestitelja, ako oni žele komentirati. Evelin? Hvala lijepa na svim doprinosima. E, imamo vrlo dobar pregled rada koji nam predstoji. Zahvaljujemo komisiji na objašnjenjima. E, neki e, problemi koje ste spomenuli e, su nam jasni. Koncentracija na zemlje sa lošim upravljanjem, ali moramo biti oprezni da ne stvorimo nove praznine u propisima. Naročito po pitanju Mm, onog što je rekao kolega Ferber e, o malim i srednjim poduzećima. Stoga imamo ovaj prag od 40 milijuna. E, e, sada moramo za spriječiti one praznine koje su do sada postojale o uredbi o BEPS-u imamo i obiteljska poduzeća koja prelaze ovaj prag, onda su sada, ona su sada obuhvećena ovim propisima. E, mislim da je to važno. Ugi ima riječ. Ugi ima riječ. Nemam ništa e, za dodati. E, drago nam je što se slažemo sa izvjestiteljima u, sjedi, sjeni. E, zadovoljni smo ovom raspravom. U redu, sada smo došli do kraja rasprave. Što se tiče roka za podnošenje amandmana, to je 15. ožujka, a razmatranje amandmana 3. svibnja i rad na zajedničkom odboru 29. ili 30. svibnja. Hvala vam. Savršeno smo, dakle, točno na vrijeme smo završili. Hvala vam.